Započnimo e, s našom sjednicom. Ali isto tako želim vas izvijestiti o tome da zapisnik jučerašnje sjednice i tekstovi koji su usvojeni stavljamo na raspolaganju i želim sam postaviti pitanje imali primjedbi imali primjedbi vezano uz Dakle, time smo e, usvojili zapisnike. I sada prelazimo na našu sljedeću točku na dnevnom redu našeg dijela sjednica, a to je izjava potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, a reći je režimu sankcija za kršenje ljudskih prava. Gospođo potpredsjednice, zastupana je od strane povjerenika Hana. Izvolite povjereniče, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče, oni zastupnici Europskog parlamenta. Ja se mogu složiti s kolegama da su ljudska prava u čitavom svijetu ugrožena i da postoji potreba da učinimo sve E, da bi se spriječilo kršenje ljudskih prava. Najveći izazov za nas jeste da se usredotočimo na svakodnevnu e, realizaciju našeg instrumentarija te da uvjerimo partnere da daju rezultate e, u slučaju preuzetih obaveze. Sadašnji instrumentarij je dosta sveobuhvatan, obuhvaća e, multilateralnu i bilateralnu dimenziju. Evropska unija će nastavi e, dakle sa prokazivanjem svih onih kršenja ljudskih prava gdje se e, dolaze pozivati državni i nedržavna tijela da isto tako se bore protiv kršenja ljudskih prava. Sama globalna razina se razvija i moramo osigurati situaciju da Europska unija ima e, vodeću ulogu kad je riječ o čuvanju ljudskih prava. U ovom kontekstu e, imamo analizu te isto tako i e, režim sankcija kad je reč o kršenju ljudskih prava u našim kolektivnim nastojanjima mora doći do rezultata, a isto tako i kršenje ljudskih prava mora doživjeti isto tako sankcije. Prije svega, bit će izuzetno važno definirati koje tipovi kršenja idu pod režim sankcija. Da li takav režim treba biti usredotočen na e, sustavno kršenje ljudskih prava? Treba li isto tako pokrivati kršenje humanitarnog prava i treba li se isto tako ticati dijelova koruptivnih mjera? ovaj potencijalni režim i ostali e, sankcijski režimi Europske unije, ali i oni režimi koji se nalaze na razini Ujedinih naroda i europskoj razini u čitavom nizu geografskih sankcija, djece, Iran, Mijanmar i tako dalje. Mi svakako trebamo razmotriti je li potencijal kršenja ljudskih prava vezano uz geografske režime u u cijelosti e, primjenjen. Postoje neke nedostaci kada je riječ o geografskim režimima sankcija i koji su fokusirani samo na određeno područje. Može li horizontalni režim sankcija za kršenje ljudskih prava ispuniti ovakvu jednu prazninu i isto tako ponuditi fleksibilan pristup? Samo isto tako navođenje sankcija, a isto tako moraju biti iz otvornih izvora i moraju isto tako biti otporni na kasnije sudske E, presude. Same osobe koje se nalaze na popisu moraju imati pravo biti skinute sa popisa, a sam e, isto tako režim sankcija e, mora u kontekstu potencijalnih kršenja ljudskih prava biti obuhvaćen u svojoj svojoj sveobuhvatnosti. Razgovori na razini stručnjaka odvijaju se i u vijeću koji sagledavaju sve ove elemente. Jednom kada stručnjaci završe ovu raspravu, E, može se dogoditi i politička rasprava, te isto tako stavljanje jednog režima e, Iz svih 28 članica mora jednoglasno usvojiti ovaj režim sankcije za kršenje ljudskih prava. Štovani predsjedniče, štovani zastupnici, hvala vam na interesu i na vašoj pažnji i već će sada se radujem raspravi. Hvala gospodine povjereniče. Organ, kandite, imate minutu i pol. Izvolite. Gospodine predsjedniče, štovani zastupnici, Pokoji puta, što znači vrlo često režim sankcija za kršenje ljudskih prava znači, nakon Sergeja Magnitskog, zapravo bi dao jednu dvojnu poruku kad je riječ o kršenju ljudskih prava u našoj najbližoj okolici i da će to izazvati posljedice e, i ovdje i u čitavom svijetu. Magnitski se e, dakle, borio protiv korupcije u Putinovom režimu, a isto tako i ruska vlada koja je htjela prikriti njegovo ubojstvo, isto tako postao simbolom dakle čistoće i e, zbog toga ovo ime znači ljudima svugdje u svijetu e, nešto. A isto tako i pozivi našeg doma da se u svoji akt znači isto tako i stvaranje jedne zakonske osnove, a isto tako kada je riječ o zavrzavanju imovine kršitelja ljudskih prava u čitavom svijetu svi koji su sudjelovali u ubojstvima Rohingya u Mijanmaru i e, isto tako vršili silovanja u Africi ili e, u bojicama saudijskih novinari. Želimo pozvati još jednom i komisiju Europsku službu za vanjsko e, djelovanje da se donese a, zakon o Magnitskom, a isto tako je vijeće do sada nije uspjela u svojim nastojanjima, ali ova inicijativa sada dobiva opet i ponovno svoj Zemljišnik. Hvala lijepa. Koji se gome se dvije minute? 2000 godine sa velikom većinom je usvojeno isto tako i zahtjev, a kad je bilo riječ o e, izvješću koje je tražilo Europsku uniju da se prati primjer e, Sjedinjene američke države i da se usvoji e, zakon na temelju akta Magnitskom i to bi bio zapravo jedan e, simbol e, borbe protiv e, korupcije i isto tako protiv kršenja ljudskih prava u svijetu. Komisija bi svakako trebala ustoličiti je takvu akciju, jedan takvu akciju kako bi se borila protiv e, svih onih koji krše ljudska prava i svih onih koji su bili ubojice Magnitskog. Ljudska prava će se e, ovim glasovanjem osnažiti na sutrašnji dan, a Magnitski bi trebao biti i naziv ovog akta, a isto tako bi trebao biti i jedan univerzalan e, primjen pristupa kako bi se e, upravo izrekle sankcije e, protiv onih koji su upočinili ta teška djela. Mnoga naše vlade čini se da ipak ne djeluju protiv kriminalaca, a nismo ni sigurni je li i u Trumpa ovo vrijeme u Washingtonu se išta zbio. Mi bismo željeli da se e, ovaj akt primijeni i kad je riječ o ubojicima e, Dafni Karana. Gospodin Bashir, imate jednu minutu. Gospodine predsjedavatelj povjereniče Han Berton Friedman je dao Sljedeća rečenica, jedna od najvećih grešaka jeste da se politici i programi procjenjuje kroz njihove namere, negoli kroz e, njihove ciljeve. Od stare Grčke, Peloponeških ratova, pa sve do modernog Bjelorusa, Iraka, Mijanmara i Sjeverne Koreje, e, imamo dokaze o tome da sankcije koje e, se tiču s čitave zemlje vrlo rijetko postižu sve one ciljeve koje se time žele postići postići. E, kolektivno kažnjavanje dovodi do kolektivizacije e, grijeha, a isto tako i u sankcioniranim državama sami građani postaju ovisni o isto tako svima onima koji podjavljuju njihova ljudska prava, a isto tako i e, stvaranje jedne politike koja ipak treba se zasnivati na socijalnim slobodama. Kao onaj koji vjeruje u slobodno tržište, uvijek sam vjerovao i u individualnu odgovornost. Zbog toga bismo trebali promovirati jednu mudru politiku sankcija kako bismo osigurali da su i legalno e, pravosnažne, a isto tako da su usmjerene protiv onih individua koje krše e, ljudska prava u čitavom svijetu. Hvala gospodine Bašir. Gospod Šake, dvije minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, povjereniče i štovane kolegice i kolege. Devet godina sam uputila amandman kad je riječ o aktu Magnitski, a i samo traženje, a isto tako imati jedan mehanizam u čitavoj Europskoj uniji da se kršite ljudskih prava e, postoje zapravo e, jedno pitanje koje goroće i u ovom trenutku. S obzirom da Vijeća Ujedinjenih naroda, a isto tako često vetom blokira akcije, Europska unija upravo treba pokazati rukovodeću ulogu i isto tako imati jednu koaliciju između Ujedinjenih kraljevina, Baltičkih država i SAD-a koji su usvojili jedan akt i jedan zakon poput Magnitski zakon. Toleriranje e, e, koje e, se vrši kroz kršenje ljudskih prava, a isto tako, a kad je isto tako prokazivanje svih onih kršitelja ljudskih prava, bilo da je riječ o ime države ili izvan države, može isto tako dovesti do razlikovanja između individualne odgovornosti i kolektivne odgovornosti koje bi se ticale čitavog naroda. Elite su one koje sudjeluju u kršenju ljudskih prava i koje uživaju da eh, imaju svoj status, isto tako šalju svoju djecu na, eh, u naše, na fakultete ili dolaze u eh, kupovinu u naše glavne gradove. Ne možemo nastaviti tako jer ubojice samih novinara ili silovatelji žena ne mogu ostati nekažnjeni. Kada govorimo o režimu sankcija moramo sagledati i na same vrlo kritično. Usprkos sankcija koje su na snazi vam Luk iz Sirije e, koji je bio na popisu, posjetio je Italiju, e, isto tako je zgradio Kirk State most, a isto tako izvoz iz Belgije u Siriju i možemo nastaviti ovaj popis. Vjerodostali smo samo onoliko koliko je i e, najslabija karika u našem lancu. Zaključujem da i na način da ću istaknuti da moramo imati jedan režim sankcija horizontalne naravi koji ne može zamijeniti potrebe da se ukaže i prokažu svi oni koji su počinili kaznena djela i koje treba dovesti pred narodne i nacionalne i međunarodne sudove. A ukoliko smo usvojili ovu uredbu, to bi bio jedan mali korak prema pravdi koji se mora dogoditi prema Sergeju. Gospodin Lohbir, jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Stvaranjem jednog e, sankcijskog mehanizma čitav Europsku uniju za odgovorne za kršenje ljudskih prava dajemo jedan jasan signal da kršenje ljudskih prava mora biti sankcionirano u svakom slučaju. Prioritet pri tome mora biti kaznenopravna odgovornost prema počiniteljima, ali i onim slučajevima kada i počinitelja pokušavaju pobjeći od odgovornosti. Europska unija već e, dugo primjenjuje e, individualne sankcije, a jedan od prvih e, zabrana putovanja na temelju kršenja ljudskih prava donesen je u kontekstu ubojstva Kenzerovive aktivist u jedna iz devetsto je 1995. godine. Danas je jako važno da e, zabranu putovanja u Europsku uniju e, usmjerimo prema počiniteljima transparentno i učinkovito u jednom postupku jasno definiran. I zbog toga je jasno da i same sankcije mogu imati i svoj sudski epilog, ali e, moramo imati jasne dokaze koji su pristupačni javnosti koji dokazuju krivnju. A i moramo dati jedan značajan doprinos i to se može učiniti upravo kroz nevladine organizacije. Gospodin Lohbiller, prihvaćate li plavi karton? Kolega Hekmarka, da, izvolite. Ja bih eh, želio postaviti pitanje zbog čega zeleni ne bi želi poduprijeti da se eh, ovaj akt eh, nazove magnitski akt. Ne, samo kao simbolični naziv, već upravo je to definiranje zbog čega želimo takav jedno e, ustrojstvo, zakonsko ustrojstvo i jedan jasan signal svi koji se koriste kriminalnim radnjama i na taj način se obogaćuju i na teret vlastitog naroda, zbog čega ne možete podupreti da i dobije ovaj akt e, svoj pravi naziv. Hvala lijepo na ovom pitanju i na pododboru za ljudska prava izuzetno detaljno smo raspravljali sa svim klubovima o ovom pitanju. Postoji samo jedan slučaj i to je zakon u SAD-u koji ima u svom nazivu Magnitski, a svi ostali zakoni u svijetu, primjerice zakon u Kanadi, imaju jedan stručan naziv ovog zakonskog akta. Mislim da je kriva postavka da bi ovaj zakon bio manje važan i manje očiv ukoliko ne bi nosio naziv Magnitski. I žao mi je što na sjednici odbora nije ukazao na to. Naravno da se možemo referirati u, e, u samoj rezoluciji i pozivati se na Magnitskog koji je bio izuzetno značajan kad je riječ o ustrojstvu upravo režima sankcija. Gospođa Tostinski minut. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da je doista ključno sankcionirati bilo kakva kršenja ljudskih prava, međutim nije na Europskoj uniji da nameće te sankcije. Što se tiče nepoštivanja ljudskih prava u državama članicama koje se ne slažu sa migracijskim politikama kao što su Poljska ili Mađarska, vi koristite taj argument kako biste pokušali ukloniti svoje političke protivnike, što nije dobro, kao prvo zato što na taj način instrumentalizirate ljudska prava u političke svrhe, a osim toga maskirate stvarne prijetnje e, prema europskim građanima, posebno radikalni islam koji dovodi do toga da ženska prava idu unazad. U Francuskoj prije 20, unazad 20 godina je bilo određenih problema i što je sa sudom e, koji bi trebao zaštititi ljudska prava, zapravo štiti prava terorista. Također je e, zabranjena e, izgon jednog alžirskog terorista također se brani e, sustavni pretres posjetitelja zatvorenicima što je omogućilo napad još jednog terorista na dva e, čuvara u zatvoru prošlog tjedna. Mislim da ovakve odluke postaju neprihvatljive za naše građane. Gospođa Dekrijana, jednu minutu. E, svi smo svjesni konteksta nacrta rezolucije o kojoj danas raspravljamo. Estonija, Latvija, Litva, Ujedinjena kraljevina, Kanada i Sjedinjene države provode svoje zakone magnitski, što omogućuje vladama nametanje ciljanih sankcija protiv počinitelja i korisnika teških kršenja ljudskih prava. Mi, Europski parlament, smo više puta pozivali na uspostavu e-, e-, ekvivalentnog instrumenta na razini Europske unije. Uvjerena sam da to mora biti učinjeno na razini Europske unije i to bez odgađanja. E, e, pozivam gospođu Mogherini, potičem komisiju i službu za vanjsko djelovanje da uspostavi zakonodavni prijedlog za zakon Magnitski na razini Europske unije i to prije kraja ovog mandata. E, snažno vjerujem da nam je dosta raznih tumačenja kao i e, provedbi sankcija Europske unije i da trebamo prestati s tom praksom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Moramo e, promijeniti pristup. Hvala. Europska unija je danas e, glavna referenca kada se radi o zaštiti ljudskih prava. Nijedna Nijedan drugi dio svijeta e, ne brine toliko o ljudskim pravima, o građanima i organizacije civilnog društva u cijelom svijetu gledaju na Europsku uniju kada se potiče pitanje ljudskih prava jer znamo da će oni e, biti obranjeni. Međutim, ti e, politička i moralne vlasti su vjerodostojne samo ako se ne dopusti nekažnjavanje onih e, koji su korumpirani i koji krše ljudska prava. Zato trebamo E, djelotvorna sredstva za odvraćanje trebamo imati i diplomatski pritisak, a ponekad to zahtjeva i primjenu sankcija. I zato jačanje sankcija e, tako da one budu teže i konkretnije će ojačati našu reputaciju kao referencu za ljudska prava u svijetu. Gospodin Jorek, jednu minutu. Da, dragi zastupnici, naša politika ljudskih prava se mora temeljiti na nekoliko jednostavnih načela. Prije svega, to je e, povjerenje u one koji nam pomažu, e, koji podržavaju naša načela i naš mir. Isto tako, poštovanje onih koje moramo na neki način zaštititi, kao što su kršćani. U središtu politika uvijek trebaju biti ljudi i pravo ljudi na mir i sigurnost i to je preduvjet za sva ostala prava. Be, naravno, ne trebamo to sve politizirati. Naravno, Europska unija treba intervenirati na humanitaran način, mora reagirati kada se radi o nepravdama. Ali uvijek se trebamo sjetiti da to ne znači politički universalizam, nego da trebamo zaštititi konkretne osobe koje su za nas važne. Danas imamo problem Alžira, možda ćemo o tome sutra odlučivati. Moramo se e, podsjetiti na ta načela. Gospođa Sargentini, jedna minuta. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, u mom prethodnom životu kao članica Europskog parlamenta, zastupnica Europskog parlamenta u 18 godina sam se borila kako bismo e, nametnuli sankcije protiv vlade Zimbabvea. Ali uvijek je u vijeću postojala bitka između država članica Europske unije da zadrže te sankcije još godinu dana. Kada vas slušam ovdje u ovom domu, to zvuči kao da je jednostavno uvesti takve sankcije. Sankcije koje mogu ciljati prema određenim pojedincima, kao da je to vrlo jednostavno, ali to nije jednostavno. Pogledajte nizozemsku vladu. Oni su e, proveli prošlog studenog jednu inicijativu koja nije bila jako glasna, ali e, koja je poticala države članice da e, se slože da uvedemo te sankcije. Vidite koliko je to teško. Možete reći da je to lako dati e, tome jedan imen, jedno ime koje će biti važno, ali to nije istina. Hvala. Gospođano, tu jedna minuta. Hvala vam gospodine predsjedniče. Dakle, ovdje e, ponovno kopiramo američki zakon, zakon Magnitski, čiji je jedini cilj bio da se nametnu financijske sankcije i ograničenje kretanja ruskim dužnosnicima kako bi morali prihvatiti uplitanje stranih država, posebno SAD-a i kako Rusija ne bi zauzela svoju regionalnu poziciju. Pod e, izlikom da se ljudska prava trebaju poštivati svugdje u svijetu, vi pokušavate steći utjecaj koji samo neke države članice još donekle imaju u svijetu. Dosta je tog licemjerja, mislim da ne treba biti previše pametan kako bi se shvatilo da će čelnici e, nekih država biti pošteđeni. U današnjoj Europskoj uniji samo dobit se smatra važnom, a svjetski čelnici, ovisno o tome li vam zemlja jaka ili slaba, e, dakle imat će e, crno-bijelo viđenje e, koje će dati Europska unija. Gospodin franka jedna minuta. Od 1990. godine kada smo e, uveli, uveli demokratsku klauzulu u e, sporazum između Europske unije i Argentine, to je glavni dio e, sporazuma sa tim zemljama. I ta klauzula je ušla u DNK Europske unije. To je jasan znak e, našeg opredjeljenja prema ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Ali postoje dvije, postoje dva problema. Prvo je primjena koja se odmah ne događa, drugo koliko dugo nam treba da donesemo odluke dok smo uključeni u e, duge postupke. Komisija govorila o jednoglasnosti, ali nekada drugi donose odluke preko noći, zato je važno da Europska unija ima fleksibilne alate koji su brzi e, kako bi primijenile sankcije protiv kršitelja ljudskih prava. To će, gospodine predsjedniče, pomoći EU da bude dosljedna u primjeni svojih načela i da bude vjerodostojnija na globalnoj razini. Gospođa Piri, jedna minuta. Ja podržavam ovaj prijedlog. Zaštita ljudskih prava je jedna od najvažnijih vrijednosti Europske unije. Nažalost, Europska unija ne čini to vrlo jasnim i nije jednoglasna u borbi protiv eh, takvih kršenja ljudskih prava i protiv ljudi koji zaista e, ozbiljno krše ljudska prava trebaju biti spriječeni da uđu u Europsku uniju i treba zamrznuti njihove račune. To je zaista učinkovita mjera kako nevini ljudi u zemlji ne bi bili pogođeni nego samo počinitelji to e, kako bi ih se pogodilo tamo gdje najviše boli. Putem tih e, sankcija mi ćemo depolitizirati taj proces i mislim da to čini cijelu Europsku uniju učinkovitijom i zato zaista se veselim konačnom prijedlogu Europske komisije kako bi unija mogla zaštititi e, univerzalna ljudska prava. Gospođa Hautala, jedna minuta. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Danas je svijet vidio veliki val autokratskih vlada i snažnih ljudi. E, međutim, naši mehanizmi moraju odgovoriti tim promjenama. Jedino moramo poslušati rasprave u ovom parlamentu ovoga tjedna i shvatiti da situacija u zemljama kao što su Rusija, Kina, Turska, Nikaragva i Kazahstan su potpuno nedemokratske i e, da se E, dovode u pitanje e, obveze poštovanja ljudskih prava. Režim globalnih sankcija je u stvari najbolji instrument za to. Sveobuhvatni režim e, sankcija protiv E, kršenja ljudskih prava već kasni. Kako bi bio uspješan, bitno je da ovaj režim bude pravno čvrst i da se drži e, najviših standarda. E, treba se temeljiti na čvrstim dokazima i da zaista to bude temeljeno na pravima, a ne na ostalim čimbenicima. To je jedini način da to bude politički legitimno. Ne želimo vidjeti da postoji asimetrija sa sankcijama Sjedinjenih e, država, e, jer u tom smislu zaista je važno da visoka predstavnica i vijeće imaju otvoren pristup prema ovom mogućem novom instrumentu kako bi shvatili da je to jedan složeni sustav kojeg treba uspostaviti i da si ne možemo priuštiti neuspjeh. Hvala lijepa. Gospodin Žilstra. Onda e, gospodin Keller. Jedna minuta. Hvala lijepa. Konačno ministri Europske unije su odlučili uspostaviti e, globalni režim e, sankcija. Međutim, kako bi on bio učinkovit i vjerodostojan, onda mora biti i dosljedno proveden od strane svih država članica. Dakle, e, trebamo imati jednoglasnost u tom području, ali pod uvjetom da to ne dovede do selektivne provedbe e, prema onima koji se ne slažu. Provedba mora biti obvezna za sve. Do sada napredak od 1900 od odluke Europskog parlamenta da se uspostavi e, popis magnitski, taj proces je posebno spor E, to je slijedilo rezoluciju e, Kongresa Sjedinjenih država i zato mislim da je važno da zadržimo taj naziv magnetski jer to ima simbolično i univerzalno značenje. I konačno šteta je i sramotno da Rusija nije uključena u e, ovaj crni popis financiranja terorizma i pranja novca. Hvala lijepa. Gospodin Andrulakis, jedna minuta. Uglavnom, Europska unija je voditeljica zaštite ljudskih prava u svijetu i rasprava za uspostavu ovakvog režima sankcija za e, vlade e, i subjekte u cijelom svijetu koji krše ljudska prava je veliki izazov i svi moramo pozitivno odgovoriti i pojačati svoju vjerodostojnost prema našim građanima i e, da vide da se to e, gradi na humanosti i zaštiti njihovih prava, ali naravno tu moraju postojati određeni uvjeti. Ne možemo to temeljiti na jednoglasnosti, a da neke zemlje e, se ponašaju onako kako mi vidimo u vijeću. Mnogi kažu da ne postoje krštenja ljudskih prava na Bliskom istoku, dok Europska ljevica ne smatra da postoji humanitarna kriza u Venecueli sa milijunima izbjeglica i nedostatkom glavnih e, izbora prehrane i e, zato moramo zaštititi ljudska prava. To je nešto o čemu se ne može pregovarati. Jedna minuta. Hvala lijepa. Dame i gospodo, nije prvi puta da ovaj parlament poziva režim globalnih sankcija kada se radi o kršenju ljudskih prava. Slično kao i SAD, Kanada, Litva, e, Latvija i Estonija, e, ovaj akte moramo nazvati magnitski. Mi ponavljamo naš poziv da potičemo Europsku komisiju i službu za vanjsko djelovanje da pripreme zakonodavni prijedlog za akt magnitski kako bi on bilo moguće e, nametnuti zabrane ulaska i zamrzavanje e, imovine i drugih e, financijskih interesa. Potpuno podupirem ovaj mehanizam Europske unije koji će biti učinkoviti u kažnjavanju pojedinaca koji krše ljudska prava. Ako, Evropska unija, ako se Europska unija drži svojih prava, ne možemo to tolerirati. Inače će to smanjiti naš autoritet i ojačati autoritarne rezine. Gospodin Rodriguez, odnosno gospođa Rodrigiš, jedna minuta. Hvala lijepa, gospodine povjereniče i predsjedniče. Ne može postojati nekažnjavanje za one koji ubijaju u ime e, vjere, e, za one koji e, trguju oružjem ili one koji ubijaju novinare bez obzira na to koliko novca oni imaju. Europska unija ne smije e, dati sklonište onima koji krše ljudska prava. Europska unija mora donijeti jedan zakon koji će biti protivan interesima onih koji ne poštuju ljudska prava. Vrijeme je da se pridružimo drugim zemljama i područjima koje su to već učinile. Trebamo konkretan režim za kažnjavanje počinitelja. Nije dovoljno da govorimo o tome. ali da e, u stvari ne djelujemo u e, kažnjavanju ljudskih prava. Sada idemo na e, postupak e, spontanog javljanja. Imamo sedam kolega koji žele uzeti riječ. To su barem imena koje imam na popisu i želim vas zamoliti da govorite jednu minutu. Gospodin Zlovski, jedna minuta. Ne vjerujem u sankcije. Ja one nisu jedini instrument to je samo jedan od tolikih instrumenata da se stavi pritisak. Što više rezolucija imamo, to je veća inflacija i te rezolucije onda nisu korisne. E, ja sam u izaslanstvu za Bjelarus i znam koliko je bitno koristiti instrumente za učinkovit e, pritisak. Treba raspravljati, treba držati otvorene kanale za komunikaciju i uzeti u obzir i specifičnosti određenih zemalja s kojima, e, na koje primjenjujemo te instrumente. I zato moramo reći da smo protiv inflacije rezolucija protiv sankcija koje nisu povezane sa drugim instrumentima komunikacije jer jedino na taj način možemo biti učinkoviti. Gospođa Mavrides, izvolite. Gospodine Mavrides. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih također želio naglasiti važnost e, uspostave ovog e, e, režima sankcija koji će uključiti ljude koji se bave kriminalom, ali i vlade. Ono što je bitno je da taj režim mora biti nepristran i učinkovit. Naravno, ako se kaznena djela provode u Europskoj uniji, e, ona mogu biti počinjena i izvan Europske unije. Počinitelji mogu biti i u Rusiji ili u Turskoj, ali naše ponašanje do sada će pokazati će pokazati da trebaju, treba doći do promjena i da se na isti način nosimo sa svim tim počiniteljima. Ali mislim da je vrlo jasno

Hvala vam gospodine predsjedniče. Kako bi Europska unija bila vjerodostojna u zaštiti ljudskih prava u svijetu, potrebno je više od riječi, potrebni su nam instrumenti i u tom smislu europski režim sankcija koji se nameće pojedincima, državnim i nedržavnim akterima koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava, doista je od odlučujuće važnosti. I to omogućuje zaštitu ljudskih prava u svijetu te e, jača položaj Europske unije kao odgovornog svjetskog aktera, te upućuje poruku autoritarnim režimima koji još uvijek postoje, a sustavno zanemaruju dužnost da zaštite ljudsko dostojanstvo. To bi moglo otežati djelovanje onima koji su uključeni u teška kršenja ljudskih prava i može pružiti potporu žrtvama kao i aktivistima za ljudska prava te može biti korak u smjeru borbe protiv nekažnjivosti. Iz tog razloga apeliram na vijeće da postigne dogovor oko ovog režima sankcija. Zastupnik Hadži Đorđ. Hvala predsjedniče uvaženi kolege. Ne možemo učinkovito djelovati u zaštiti ljudskih prava bez sankcija. Sankcije se mogu uvesti tek nakon demokratske rasprave s državom kojoj se te iste sankcije nameću. Osobno smatram da možemo uspostaviti kontakt sa stanovništvom, ako ne i sa državnim vlastima. Ne bude li takvog dijaloga, sankcije se mogu percipirati kao nešto što je nametnuto, a to ne bi bilo konstruktivno. Today, the trend... Gospođa Ward, današnji globalni trendovi idu u smjeru ugrožavanja međunarodnog prava, posebno u području ljudskih prava. Multilateralizam je na udaru od strane brojnih zemalja na čelu sa SAD-om i u tom kontekstu je ključno da europska vanjska politika stavlja naglasak na ljudska prava i vladavinu prava. Zato mi je drago da ova ideja o europskom režimu sankcija za kršenje ljudskih prava napreduje. Sankcije mogu biti snažan instrument, no one moraju biti što više ciljane i što učinkovitije. Jedan e, sveobuhvatni sustav sankcija Europske unije je korak u pravom smjeru. S obzirom na ovakav napredak na razini Europske unije, ukoliko dođe do Brexita, Ujedinjena kraljevina neće moći sudjelovati u tom pozitivnom režimu. Od početka pregovora o Brexitu konzervativna vlada pokazuje veliki veliku dozu ciničnosti u vanjskoj politici gdje razgovaraju sa Donaldom Trumpom i Erdoganom, a Liam Fox je otišao razgovarati sa predsjednikom Duarteom. 28 država koje zajedno rade na učinkovitom režimu sankcija mnogo je učinkovitije od jednog usamljenog očajničkog otoka. Gospođa Miranda, hvala. Hvala predsjedniče. Doista je neophodno da se ne nastavi provoditi, odnosno zatvarati oči pred nekažnjenosti. Daću vam jedan primjer. Primjer u Maroku. Dakle, tu je bilo nekih presuda protiv aktivista Rifa koji su se zalagali za obranu slobode izražavanja u zapadnoj Sahari, gdje ima političkih zatvorenika koji trenutno štrajkaju glađu. Osim toga, tu je i Turska, o kojoj ćemo govoriti kasnije. Politički čelnici, predstavnici akademske zajednice i novinari nalaze se u turskim zatvorima. A što je sa Izraelom? Mi bismo rado da ne postoji takvo zatvaranje očiju pred stvarnošću. Mislim da trebamo imati paralelne sporazume E, bilo je i nekih slučajeva koji su proglašeni zločinima protiv čovječnosti gdje, strada, gdje su stradala i djeca. Izvolite, gospodine. Uh, Hvala vam predsjedniče, uvaženi kolege zastupnici Europskog parlamenta. Dopustite mi prije svega da vam zahvalim na ovom vrlo vrijednoj i dragocjenoj raspravi koja je također pravodobna. Zahvaljujem svima na sugestijama i komentarima. Ova današnja rasprava još jedanput ilustrira da jedan europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava predstavlja doista zanimljivo pitanje, ali je i vrlo kompleksna problematika i zahtjeva daljnju analizu. Postoje brojna otvorena pitanja koje je potrebno analizirati kako bi se vidjelo u kojoj mjeri je ovakav prijedlog izvediv. U vijeću će se nastaviti rasprave na ovu temu, mi ćemo rado dati svoj konstruktivni doprinos, ali konačna do, odluka će se donijeti jednoglasno. Želim vam eh, još jedanput zahvaliti što ste dali ovakvu pozornost toj vrlo važnoj temi rezolucije depuse pe baza deklaracije. Dobio sam pet prijedloga rezolucija temeljem deklaracije. Ovime zaključujem raspravu. Glasovanje će se održati u četvrtak. Piri. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, izvješće Kati Piri o Turskoj, za, to je izvješće za 2018. godinu. Pričekat ćemo predstavnicu vijeća Europske unije, gospođu Čot, koja stiže za dvije, tri minute. Prije svega dajem riječ zastupnici Piri koja će nam predstaviti svoje izvješće. Hvala vam. Predsjedniče, u posljednjih 17 e, mjeseci nije se znalo e, dakle za što su neki ljudi optuženi. Imamo jednu od vodećih figura građanskog društva u Turskoj koja je jedna od brojnih žrtava režima predsjednika Erdoana. Ozman i 15 drugih bili su optuženi prošli tjedan. Njih se smatra odgovornima za pokušaj državnog udara i e, ukoliko se ustanovi da su krivi završit će u doživotnom zatvoru. Optužnica od 667 točaka bavi se prosvjedima u parku Gezi 2015. godine koji se sada prezentiraju kao međunarodna zavjera protiv vlade što se tiče gospodina Kavale. U jednom telefonskom pozivu je pristao poslati sok od naranče. Tu nema nikakvih e, optužbi vezano uz planiranje prosvjeda ili nekakve pobune. Mogli bismo se tome nasmijeti kada to ne bi bilo tako ozbiljno. To je razina na koju je pala turska demokracija. A kako Europska unija reagira na sve to, kakva je reakcija na evidentna kršenja ljudskih prava u susjednoj zemlji. Posljednjih pet godina Europski parlament je preuzeo vodeću ulogu te ne samo progovorio o ovim problemima, nego je i zatražio od komisije vijeća da iskoriste sve mjere koje su im na raspolaganju te da upute jasan signal predsjedniku Erdoganu kako bi se spriječilo daljnje nazadovanje u području ljudskih prava. A što se tiče turskih građana koji se pridržavaju načela vladavine prava e, koja vrijede u Europskoj uniji. Ni, nismo uspjeli zapravo u svemu što smo htjeli Turska više nije u našim vijestima, osim ako se radi o državljanima Europske unije. Čini se da su čelnici Europske unije prihvatili da je situacija u Turskoj takva kakva jest. Naši apeli da se poštuju ljudska prava ne samo da nisu našli na reakciju u Ankari, nego i nisu našli na reakciju ni u glavnim gradovima država članica. I dalje se nastavljaju teška kršenja ljudskih prava, vladavina e, prava je ugrožena u Turskoj se nalaze novinari u zatvorima, a u novom ustavu se konsolidira eh, Erdoganov autoritarni režim. Iz tog razloga tražimo od vijeća da formalno obustave pregovore s Turskom, premda nitko nije niti ozbiljno razmatrao mogućnost pristupanja Turske u ovim okolnostima, ali nastavak eh, pregovora sa predsjednikom Erdoganom je nezamisliv. Vidjet ćemo što će eh, Europska unija učiniti za Osmana Kavale za predsjednika oporbe koji je dvije i po godine u zatvoru i za druge zastupnike parlamenta, predstavnike nevladinih udruga i na tisuće ljudi koji su u zatvoru bez poštivanja njihovih ljudskih prava, za aktiviste e, LGBTI zajednice, za hrabre turske žene koje su 8. ožujka izišle na ulicu i na njih su je policija ispalila gumene metke. Ovo, ova šutnja vijeća e, podgrijava Erdoganov autoritarni režim kao i razočaranost demokratskih snaga u Turskoj. Dobro je izrazraditi strategiju. Možete krenuti s time u petak kada ćete imati sastanak sa ministrom vanjskih poslova Turske. Dopustite mi da nakon ovih pet godina zahvalim svim kolegama, izvjestiteljima u Sjeni koji su zajedno sa mnom u posljednjih pet godina radili na ovome dosjeu, imali smo dobru suradnju i nadam se da ćemo sutra uspjeti uputiti snažnu poruku našim europskim čelnicima i da ćemo imati snažnu potporu ovoga doma. Hvala Kati. Sada ću zamoliti gospođu Čot da uzme riječ u ime vijeća. gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Hvala vam što ste me pozvali da sudjelujem u današnjoj raspravi kako bismo razgovarali o izvješću Europskog parlamenta o Turskoj za 2018. godini i kako bismo analizirali pitanja od zajedničkog interesa. Mi primamo na znanje jasne poruke i iskazanu zabrinutost e, u vašem tekstu rezolucije. Mi pratimo razvoj događaja u Turskoj na domaćoj sceni, posebno kada je riječ o provedbi ustavnih e, izmjena. U tom kontekstu posebno je zabrinjavajuća činjenica da se nastavlja nazadovanje u području vladavine prava i poštivanja temeljnih prava, što je također istaknuto u priopćenju komisije o politici proširenja. Ti razlozi za zabrinutost su također naše svoje mjesto u zaključcima vijeća od prošlog lipnja te u današnjem izvješću parlamenta. U zaključcima od 18. srpnja 2016. godine vijeće snažno osuđuje pokušaj državnog udara 15. lipnja te iskazuje solidarnost s turskim narodom te pruža punu potporu demokratskim institucijama Turske. Europska unija prepoznaje ozbiljnu sigurnosnu prijetnju s kojima se Turska suočila. Međutim, neproporcionalne mjere i neproporcionalni opseg mjera koje su donesene nakon e, propalog pokušaja državnog udara također izazivaju zabrinutost. Turska se sve više udaljava od Europske unije i trenutno ova situacija nije sasvim e, redovna. I Uzimamo u obzir vaš zahtjev da se formalno obustave pregovori s Turskoj, međutim, želim vas podsjetiti da je vijeće u svojim zaključcima iz lipnja 2018. godine zabilježilo da su pregovori s Turskom došli u zastoj zbog upravo spomenutih pitanja. Istovremeno se slažemo s vama da je važno da se ne zatvore vrata Turskoj te da se ostave otvorenima komunikacijski kanali. Vijeće smatra da treba nastaviti sa otvorenim dijalogom s Turskom kao zemljom kandidatom i ključnom partnerskom zemljom Europske unije u brojnim područjima. To je u interesu jedne i druge strane. Posebno Ovdje mislim na zajedničke izazove s kojima se suočavamo i potrebu za suradnjom u ključnim područjima zajedničkog interesa poput e, migracija, borbe protiv terorizma, energetike, prometa, ekonomije i trgovine. Zajednički akcijski plan za izbjeglice i migraciju Europske unije i Turske te izjava Europske unije i Turske iz ožujka 2016. godine i dalje se provode što je u interesu obiju strana. Ova uspješna suradnja dovela je do značajnog pada nezakonitih dolazaka migranata iz Turske i bolju budućnost sirijskih migranata u Turskoj. Instrument za financiranje migracijske politike u Turskoj E, od strane Europske unije i dalje doprinosi tome. Parlament prepoznaje važnu ulogu koju igra Turska u odgovoru na migrantsku krizu što je potvrđeno i u zaključcima gdje se pohvaljuje Turska na konstruktivnoj suradnji u ovom području. Istovremeno Turska se mora opredijeliti za normalizaciju odnosa s Ciprom i u potpunosti provesti odredbe dodatnog protokola sporazuma o pridruživanju. Dopustite mi da iskoristim ovu priliku i pružim vam jamstva da će naše predsjedništvo nastaviti govoriti o ovim važnim pitanjima s našim turskim sugovornicima i to u svakoj prigodi i na svim razinama. Daćemo sve od sebe kako bismo uvjerili Tursku da odradi svoj dio posla te da provede potrebne reforme. Hvala vam na pozornosti. Hvala. E, hvala gospođo ministrice. Sada dajem riječ povjereniku Hanu. Izvolite. Mr. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, uvaženi zastupnici, dopustite mi da na samom početku čestitam izvjestiteljici Kati Piri kao i svim izvjestiteljima u Sjeni i to ne samo za izvješće od ove godine nego i prethodnih godina na sjajnom e, radu na ovom dosjeu koje je doista jedan važan strateški partner Europske unije zemlja kandidatkinja. Kada je riječ o vladavini prava i ljudskim pravima, Negativni razvoj događaja e, o kojemu je progovorila i komisija u svojem posljednjem izvješću nastavljaju se i intenziviraju se. Postoji ozbiljna zabrinutost zbog smjera kojim ide e, turska vlada. Najnovije e, presude protiv Osmana Kavala i 15 drugih aktivista iz civilnog društva dobar su primjer sve snažnijeg pritiska koje se vrši na civilno društvo. Također se postavlja pitanje poštuju li sudovi u Turskoj načelo e, nedužnosti i pravo na pravično suđenje. Uvaženi zastupnici, zastupnici Turska je i dalje predana e, svom pristupnom putu u Europsku uniju, međutim ne bi nas trebalo iznenaditi da budno pratimo događaje u Turskoj te da snažno progovaramo kada se vrijednosti na kojima se temelji Europska unija ignoriraju, to su i vrijednosti e, za koje je Turska iskazala svoju predanost. Turska jest i nastavit će biti susjedna zemlja i strateški partner od velike važnosti za Europsku uniju. Mi surađujemo s Turskom u područjima kao što su energetika, migracije i e, borba protiv terorizma. Turska je ključni igrač u regiji koja je od velikog strateškog zanimanja za Europsku uniju. Tu je također i najveća izbjeglička populacija na svijetu. Naša suradnja putem instrumenta za izbjeglice dobar je primjer uspješne suradnje. Čitav niz e, sektorskih dijaloga na visokoj razini u području prometa i ekonomije nedavno su održani, a kasnije tijekom tjedna bit će sazvano i vijeće za e, pridruživanje. To je također jamstvo daljnje suradnje. Naš angažman nije bezuvjetan. Otvoreni dijalog ne znači da se ne iznose i kritike na račun Turske. Na politički dijalog na visokoj razini održan je 22. rujna u Ankari. Visoka predstavnica i ja osobno jasno smo dali do znanja našim turskim sugovornicima da postoji hitna potreba da Turska promjeni svoje politike ukoliko ozbiljno želi poboljšanje u odnosima s Europskom unijom. Na, najnovijoj, e, na, najnovijem ekonomskom dijalogu visoke razine također smo progovorili o slobodi izražavanja i novinara. Mi i dalje apeliramo na Tursku da nastavi raditi na poboljšanju bilateralnih odnosa sa svim državama članicama, posebno sa Ciprom, te smo istaknuli da turska vlada ne bi trebala pribjegavati provokacijama u istočnom sredozemlju. Istovremeno, ne smijemo izgubiti iz vida dugoročnu sliku i činjenicu da postoji velik broj ljudi e, na koje se negativno odražava ovaj e, trend, negativni trend u području ljudskih prava. Mi im moramo pomoći u obrani naših zajedničkih vrijednosti. Na Zomar se jako vntu Zomar, imate minutu i pol. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, kolegice i kolege, izvjetiteljici je Pirižen zahvaliti na izuzetno dobroj suradnji kroz čitav niz e, posljednjih godina, a isto tako i izvjestiteljima sjeni iz drugih klubova. U konačnici dobili smo jedan dobar tekst koji zapravo treba popraviti samo nekim malim točkama u jednoj točki svakako treba poboljšati ovaj tekst, a kad je riječ o pretpristupnim ugovorima i o suspenziji i odgađanju, to nije novi zahtjev, mi smo ovo tražili i to za slučaj da ukoliko ćemo imati predsjednički sustav i da se demokratski e, proces uspori i zaustavi u Turskoj. Me time nismo ni na koji način dojmili režim Erdogana i sve skupam Ukoliko i dođe do suspenzije pretpristupnih pregovora, Turska ima pravo na plaćanja iz eh, pretpristupne pomoći. Time podupiramo tursku vladu koja zapravo eh, nogama gazi ljudsku slobodu i slobodu izražavanja koji se eh, prati i do inozemstva gdje ih se uhićuje i usuđuje na dugogodišnje zatvorske kazne. A velike dio odnosi se na pokret Gülen i njegovim vođama. Iz moje kluba mm, proizlazi i želja da konačno zaustavimo pretpristupne pregovore i onda bismo i sredstva za pretpristupnu pomoć mogli prenamijeniti za civilno društvo. Budimo iskreni, znamo da je nemoguće da Turska ne može biti članica Europske unije, a i sama Europska unija ne može ni na koji način, ne može biti proširena kroz čitav niz budućih godina i stoga tražim isto tako promjenu u ovom E, segmentu teksta, a to je zaustavljanje pretpristupnih pregovora. Hvala lijepa. Kolega Boštinaru, i Hvala, gospodine predsjedavatelju, gospođo državna tajnice, gospodine povjereniče. Ja bih e, se želio zahvaliti isto tako i rumunskom predsjedništvu na e, to isto uravnoteženom mišljenju, a isto tako kad je riječ o odnosima Europske unije i Turske. E, uvjeren sam da je Turska značajan partner Europske unije. Prostupak proširenja nam je dozvolio da utječemo i u to velikoj mjeri isto tako put i poduprti put Turske